Wir kommen nun zur Prelazimo sada na glasovanje. Hat Koraca äh, Bild se je javila vezano uz poslovnik. Frau Koraca javili ste se vezano uz poslovnik. Izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Uh, as you know, uh, more than a month has... Pa- Kao što znate, prošlo je mjesec dana od kad smo ovdje otkrili varanje sa glasovanjem gospođe Le Pen. Mnogi zastupnici kao i ja želimo znati kako teče istraga koju vodite, posebno vezano uz Marcela de Grafa koji su predsjedatelj i gospodine Nikola B. koji je glavni tajnik Front Nacional. Jednako tako, gospodine predsjedavajući, imam pitanje hoćete li sazvati na saslušanje gospođu Le Pen, jer je ona supredsjedateljica uh, stranke. Hvala. Frau Koraca Bild. Eh. Gospođo Bild. Što se tiče tog pogrešnog glasovanja, ja sam proveo istragu o tome. Kao prvo što se tiče gospodina De Grafa, ja sam saslušao gospodina De Grafa. Gospodin De Graf je priznao da je na nekorektan način proveo glasovanje i ja sad moram odlučiti o sankciji. Još uvijek nisam to napravio, ne znam kako ću sankciju izreći, ali to ću učiniti. Gospodin de Graf mi je priopćio da priznaje da je to što je bilo učinjeno bilo krivo i da će prihvatiti sankcije. I saslušao sam također gospodina Beja. E, navodi više kolega i kolegica da je u odsudstvu gospođe Le Pen glasovao. On je to zanijekao, rekao je da to nije učinio. Nakon toga sam kolege i kolegice koji su mi uputili pismo i rekli da su vidjeli kako je gospodin Bey glasovao umjesto gospođe Le Pen, pozvao na razgovor. Taj razgovor smo održali i vi ste među tim kolegama i vas sam saslušao. Svi kolege su me, me uvjerili u to da će potpisati i zapisnik koji smo proveli pri tom prilikom da stoje pri tome da je gospodin Bej glasovao. Čim završim tu istragu ću još jednom razgovarati s gospodinom Bejom i zatim ću donijeti odluku kako ću postupiti zato što se ovdje nalazimo u situaciji da četiri ili pet kolega kažu da je to bilo tako, a da jedan kolega kaže da to nije učinio. Istrage koje se tiču gospođe zastupnice Le Pen su takve da mi je rečeno da je dakle predbačeno gospodinu Beju da je glasovao umjesto nje, a da je gospođa Le Pen bila prisutna u dvorani što znači da moram saslušati gospođu Le Pen vezano uz to je li znala ili nije da kolega glasuje umjesto nje. Je li taj gospodin glavni tajnik e, nacionalnog fronta ili ne, to nije važno. U svakom slučaju ćemo to morati istražiti i zatim kada završim tu istragu onda ću vam vas obavijestiti o rezultatima te istrage. Izvolite, Ja sam već tada postavio to pitanje zato što je se tu radilo o glasovanjima gdje je postojala razlika u samo jednom glasu. I mene je zanimalo jeste li provjerili koja su to glasovanja bila toliko knap, koje su, gdje, gdje je postojala slaba većina ili slaba manjina do koje je došlo samo zbog te prijevare u glasovanju. Da, gospodine Krameru, mi smo istražili vaše pitanje. U nijednom od ovih slučajeva gdje se navodi da se lažno glasovalo nije bilo toliko malih razlika u glasovanju. Kod glasovanja gospodina Beja je bilo tako da zbog tog jednog glasa nije moglo doći do drugačijeg ishoda u glasovanju. Inače bi se tu radilo doista o vrlo teškom slučaju. To je u potpunosti jasno. Izvolite. Gospodin Goldarih. Merci, monsieur le président. Monsieur le président. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Gospodine predsjedavajući, ja sam stari zastupnik sa sve većom prostatom kako mi se smanjuje energija. Dva i pol sata smo taj dan glasovali. Možete li mi, molim vas, reći kako prema pravilima ja mogu osigurati moje prisustvo kada imam fizičke potrebe primjerice, kada moram otići na trenutak iz dvorane i ne mogu ostati na svom mjestu. Isto tako u nacionalnoj skupštini u Francuskoj ja sam jednom bio svjedok tome da je naša bivša kolegica gospođa Trotman, zastupnica iz socijaldemokrata, da je glasovala za više od 60 odsutnih zastupnika iz svog kluba zastupnika sa još jednim kolegom tako što je e, suprotno pravilima nacionalne skupštine suprotno francuskom ustavu i zakonima koje vrijedi za zastupnik, dakle lažirala glasovanja. Hvala vam na pažnji. Ja. Herr Kollege Goldich. Uvaženi kolega Goldich. Proces starenja je svakako za sve naš težak proces i on se odnose na sve organe, od glave pa do nogu. Äh, I zbog toga je doista to vrijedno rasprave, dakle da svi razmišljamo o tome kako vam možemo pomoći. Ja ću se još jednom posavjetovati s klubovima zastupnika o tome. Herr Teurer. Gospodin Teurer. Herr Kollege verzichtet. Kolega Teurer ne želi se javiti u redu. Hvala vam lijepa. Onda sada prelazimo na glasovanje. Vezano uz osnivanje posebnog odbora za porezna mišljenja na konferenciji predsjednika danas popodne vam je prenesena odluka. Imamo poimenično glasovanje i sada otvaram glasovanje. Jesu li svi kolege i sve kolegice glasovali? Onda je glasovanje završeno. Zahtjev je prihvaćen. Odluka je donesena. Stoga smatram da je taj posebni odbor osnovan i potvrđujemo imenovanja. Sada prelazimo na izvješće o sporazumu između Europske unije i Lichtensteina. Da. Izvolite, kolega. Na glasačkom popisu imamo dva glasovanja, jedno o osnivanju, a drugo o imenovanju. Je li to krivo? Što se tiče imenovanja, kolega, samo trenutak. Da, da, Gospodin Butikofer znao sam za to. Glasovanje smo pravilno proveli, ovo drugo je bilo imenovanje koje slijedi nakon glasovanja i stoga smo ispravno postupili. Sada prelazimo na izvješće Lones. Tu se radi o sporazumu o porezima sa Lichtensteinom. To je dosta je primjereno, uzevši obzir prethodno glasovanje. Otvaram glasovanje, imamo poimenično glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Izvješće je usvojeno. Srdečne čestitke izvjestitelju. Sada prelazimo na izvješće Metzola Keller. Amandman broj 1 poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. Izborni tekst, stavak broj 3, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, provjerit ćemo to. Elektronička provjera. Jesu svi glasali?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 moja ćemo to provjeriti. Otvaram. Jesu li svi kolege glasovali? Provjera je završena. Usvaja se. Dakle, 30. stavak se usvaja. 31. tko je za, tko je protiv suzdržani. Mislim da je to bilo većinom usvojeno, ali ako tražite provjerit ćemo provjera u redu. Otvaram.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 Zatim prelazimo na uvodnu izjavu 4 u dva dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani usvaja se drugi dio. Za, protiv, suzdržani. Teško je reći, morat ćemo to elektronički provjeriti. Drugi dio, otvaram provjeru. Jesu li svi glasali? Provjera je završena. Usvaja se.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 Usvaja se. Prelazimo sada na uvodnu izjavu O u dva dijela. Prvi dio protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na... Molim, tražite provjeru ili? U redu. Dakle, drugi dio. Elektronička provjera. Jesu li svi glasali? Završeno. Usvaja se. Uvodna izjava V. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Slična bi trebala biti većina, ali za svaki slučaj ćemo provjeriti. Otvaram provjeru. Zatvaram. Usvaja Prelazimo sada na rezoluciju u izmijenjenom obliku poimeničnog glasanju. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Izvješće se usvaja. Sada prelazimo na izvješće gospođe Deli o održivoj gradskoj mobilnosti. Stavak prvi, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasanje je završeno. Usvaja se. Peti stavak, poimenično glasovanje. Otvaram. I zatvaram. Usvaja se. Šesti stavak, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Osmi stavak poimenično glasovanja. otvaram. Zatvaram. Usvaja se. Deveti stavak poimenično glasovanja. otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo sada na deseti stavak. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se 11. stavak tko je za, protiv, suzdržani. To ćemo provjeriti elektronički. Elektronička provjera je otvorena. Jesu li se glasili? Zatvorena. Usvaja se 17. stavak pojmenično glasovanje. Otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. 18. stavak, pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se 20. stavak pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se 25. stavak također poimeničnim glasovanjem.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 Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. Drugi dio također pomeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. I zatvaram. Usvaja se. 30. 30. stavak. Izvani tekst. koji je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Prelazimo na 32. stavak. Poimeničnim glasovanjem u tri dijela. Prvi dio, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasovanje je završeno. Usvaja se drugi dio, također poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasovanje je završeno. Usvaja se treći dio pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Također se usvaja. Prelazimo na 36. stavak. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se 9. stavak izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio premeničnim glasovanjem otvaram i zatvaram. Usvaja se. Drugi dio također premeničnim glasovanjem otvaram. Jesu li si glasali? Završeno. Usvaja se. 44. stavak prvi dio poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanjem i zatvaram. Usvaja se. Drugi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Nakon 45. stavka, amandman broj 1, poimeničnim glasovanjem. Izvolite, samo trenutak. Gospođo kolegice, javili ste se za riječ? Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Amandman o kojem ćemo sada glasati, taj amandman je doista važan zato što unatoč otkrićima vezano za aferu o Volkswagenu vidimo da još uvijek postoje javne subvencije za goriva, prije svega tu mislim na dizel gorivo koje uživa porezne e, povlastice naspram alternativnih goriva i stoga ako želimo smanjiti upotrebu goriva na konvencionalna e, automobila na konvencionalna goriva u našim gradovima onda mi tu predlažemo zajedno u amandmanu da se pozovu države članice da prestanu sa javnim subvencijama gorivima koji su proizašli iz fosilnih resursa. Hvala. Molim vas da se smirite. Izvolite gospodine kolega. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo nije pitanje poslovnika nego politički govor. Mi to moramo raspraviti na sastancima. Ovdje se zaista nije radilo o poslovniku nego o političkoj temi. Hvala. Dragi kolega, gospođa kolegica Deli je izvjestiteljica i ona ima pravo zatražiti riječ. I to u potpunosti, dakle, prema strogim pravilima iz našeg poslovnika. Prema pravilima poslovnika ja njoj moram dati riječ, ali naravno ne za političku izjavu. I e, utoliko ste, gospođo Deli, na dobar način iskoristili poslovnika. Sada ćemo glasovati o ovome. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je završeno. Odbija se. Wir kommen nun zu paragraf 46. sada na 46. stavak, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 47. stavak, pojmeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje i zatvaram. Usvaja se. 48. stavak, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, morat ćemo to provjeriti. Elektronička provjera je završena. Usvaja se. Prelazimo sada na 50. stavak pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanjem Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. 58. stavak pojmeničnom glasovanjem. Otvaram glasovanjem Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. 60. stavak pojmeničnim glasovanjem. Jesu li svi glasali? Završeno. Usvaja se i drugi stavak također promjenišem glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se uvodna izjava D. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Moram provjeriti. Elektronička provjera je otvorena i završena. Usvaja se. Uvodna izjava K, pojmeničnim glasovanjem, tko je za, tko je protiv, a da, ispričavam se, dakle glasovanje je otvoreno u redu i završeno. 512 za, 103 protiv, 6 suzdržanih. Sada prelazimo na uvodnu izjavu M pojmeničnim glasovanjem. Evo, iznimno. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. I uvodna izjava V također pojmeničnim glasovanjem. Otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. Prelazimo na uvodnu izjavu tuplove u dva dijela. Prvi dio poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanjem. Jesu svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. I drugi dio poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanjem. Jesu li svi glasali? Završeno. Usvaja se. Uvodna izjava X u tri dijela. Prvi dio premeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio premeničnim glasovanjem. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se treći dio također promjeničnim glasanjem. Jesu li svi glasali? Završeno. Usvaja se. I sada rezolucija u cijelosti poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se.